Ah, okay, gut. Äh, good afternoon to all. Wir wollen unsere Sitzung... počet ćemo sa sjednicom. Hvala što ste otprilike točni. Äh, svi važni ljudi su ovdje. Pozdravljam vas sve. Imamo nekoliko točaka koje moramo obraditi. Sutra imamo razmjenu mišljenja sa četiri e, ministara financija, Njemačka, e, Irska, e, Italija i Nizozemska. Netko je otkazao jer francuski ministar je otkazao jer mora nastupiti sa predsjednikom Republike i mora nešto pripremiti. E, predsjednik želi vladati dekretima i, e, novi ministar financija mora biti prisutan. Imamo njemačkog ministra, novog irskog ministra, e, talijanskog i nizozemskog ministra. irski ministar financija je nov, drugi su iskusni ministri financija. Na osnovu iskustava iz taksa u sličnom postupku u istom e, prostoru govorit ćemo o novim e, međunarodnim sporazumima i koracima. E, govorit ćemo i o nacionalnoj suodgovornosti. Da, pitanja odgovori, naravno. Svaki će od vas dobiti Svaki će e, imati pet minuta da objasni svoje stajalište, a onda ćemo imati e, kratka pitanja i kratke odgovore. Vidjet ćemo kako će to ići. E, Imaćemo imat ćemo saslušanje povjerenice Jurove. Kod nas je došlo do jednog jedne promjene pa sam morao otići u njemačku skupinu. Imamo putovanje Vohe koje u prošlosti e, dakle to, to je putovanje na Cipar e, vidjet ćemo e, zapisnike koji se pripremaju. Bilo je vrlo zanimljivo. U Portugalu je bilo više otvorenih pitanja nego na Cipru. A na Cipru su riješena mnogo, je riješeno mnogo više pitanja nego što je to uobičajeno, ali i neka pitanja su ostala otvorena. Prošlog tjedana smo imali e, produženje mandata do prosinca, to je posljednje produženje. E, e, imamo sve u skupa godinu i pol vremena a e, u studenom i prosincu moramo odlučiti o preporukama. To je ono što sam vam htio reći. Danas ćemo e, imati nacrte izvješća i preporuke. Zahvaljujem tajništvu i obojci izvjestitelja e, gospodinu Kofodu i Ježeku svi ste dobili tekstove pa na materinjem jeziku pa ste ih mogli pročitati. Neću e, duljiti o tome, znate da u tomu e, leži mnogo posla. Klubovi će imati e, sigurno nadopune. Ono što je teško jeste ocjena, ocjenjivanje dokumenata koji su pristigli tek e, zadnjeg tjedna. E, moramo se e, pozabaviti i sa fact-finding missions, a u, u odboru PANA usprkos naših ograničenih prava imamo mogućnosti da dademo prekoruke e, dostupnog dokumenta i tako dalje. To treba još nadopuniti. Mm, sada ću odmah, međutim, dati riječ izvjestiteljima. Tko će, po, tko će početi? E, Jebe Kofo će e, početi. Imamo deset minuta za izvjestitelja, onda izvjestitelji u sjeni. Molim imaš reći. Hvala lijepa. Hvala i na komentarima. Slažem se s vama. Imamo okvir za rad odbora. Moramo raditi eh, u, u ovim eh, uvjetima eh, također što se tiče pristupa dokumentima. Hvala što ste došli. Zahvaljujem e, tajništvu PANE za profesionalizam i e, vrlo dobrom doprinosu našem radu e, kao i političkim klubovima za doprinos u ovom izvještaju. Format izvještaja je još uvijek aktivan Ipak e, rado smo pristupili s velikim zanimanjem i velikim stupnjem profesionalizma. Dragi kolege, prije no što uđem u detalje izvještaja, proći ću kratko kroz e, uvjete u kojima smo e, radili. Mi smo istražni odbor pa moramo dati podatke i cifre u, a to se zasniva na radu odbora. I, Dakle, odgovornost dijeli cijeli odbor. E, izvještaji moraju biti izgrađeni na tom okviru. A sada nešto o formatu i postupku. Format je izvještaj u tri dijela sa ograničenim prostorom. Prvi dio sadrže e, e, nalaze od, odbora, drugo su preporuka, a treće, treći dio je prilog koji opisuje naš rad, saslušanja, aktivnosti. To je e, vrlo važan dio naše dokumentacije. E, e, imat ćemo otvoren postupak za amandmane. Nemamo mnogo vremena za odlaganje E, to su uvjeti u kojima radimo. To je sasvim jednostavno. Morate bi stoga biti fleksibilni i spremni na kompromise. E, spremni smo da slušamo vaše doprinose, sve e, što ćete reći ćemo zapisati, uzeti u obzir. Nećemo moći preći rokove za podastiranje amandmana. Amandmani i kompromisni amandmani E, morate imati na umu da će to poslati jake poruke državama članicama, našim sugrađanima, pa moramo biti vrlo pažljivi i savjesni. E, e, imamo sljedeće teme. izbjegavanja i utaja poreza, offshore kompanija, zaključujemo da offshore strukture su ključne u nezakonitim poreznim e, e, aktivnostima e, kao i maglovite strukture. Drugo, pranje novca, uključujući i zakonodavstvo protiv pranja novca. Imamo visoko rizične treće zemlje tu imamo vrlo malo suradnje e, sa vlastima država članica. I e, između nacionalnih tijela za provođenje zakona e, to su ključni nalazi koji će biti uključeni u izvješću. Posrednici, to je ključan nalaz našeg rada države članice ne reguliraju posrednike. E, govorimo o odgovornosti posrednika, bankara, odvjetnika, e, računovodstvenih kompanija i tako dalje. Posrednici imaju ključnu ulogu u osnivanju offshore kompanija. One imaju kaznenu odgovornost e, za te offshore kompanije. I četvrto, e, treće zemlje koje sam spomenuo, zemlje u razvoju su uključene. E, kategorički zaključujemo da te nezakonite prakse neproporcionalno utječu na e, zemlje u razvoju. Moramo djelovati zajednički s njima. Zviždači, pomanjkanje zaštita zviždača nije nikakva novost ali podcrtavamo to još jednom kako bismo podcrtali hitnost akcije na tom području. Suradnja. Tu vidimo e, kršenje e, dobre suradnje e, recimo vijeća sa panom. To je također ključni nalaz države članice i vijeće moraju ubrzati svoje djelovanje u borbi protiv pranja novca nalazi e, našeg odbora e, i vidjeli smo mnoge nepravilnosti e, naročito u AMLD-u, suradnji na AMLD-u, u režimima za borbu protiv pranja novca. Tu vidimo da ima mnogo nepravilnosti. Ako sada dolazim do preporuka na osnovi naših nalaza, mi predlažemo rješenja. E, uključili smo e, mnoge doprinose e, izvjestitelja u sjeni i pocrtali smo važne preporuke. Pozivamo države članice da e, ubrzaju svoje napore i dodjele e, sredstva za e, pravilan nadzor i odgovorno. također tražimo međunarodni reciprocitet. tražimo i, tražimo najbolje instrumente E, za e, dobro upravljanje. Moramo naći e, dobru definiciju za statistike o poreznim oazama. Moramo imati popise poreznih oaza i odrediti sankcije za takove porezne oaze. Štetne porezne amnestije treba ukinuti tražimo osnivanje e, e, nove porezne politike Europske unije. E, moramo na nivou Evropske unije osnažiti institucijske kapacitete. Moramo imati pravilni nadzor za samoregulirane profesije. Moramo također djelovati protiv banaka i posrednika djelovati protiv borbe, protiv pranja novca na svjetskom nivou i moramo imati također i bolje porezno tijelo na nivou Ujedinjenih naroda. Moramo zaštititi zviždače. E, to važi za privatni i javni sektor. U zaključku vjerujem da imamo vrlo dobar nacrt, možemo ga još poboljšati, naravno uz pomoć vaših amandmana. Mi smo spremni surađivati. Nadam se da ćemo imati većine i e, prihvatljive kompromise. Mislim da evo smo dobro radili, a e, veselim se i našoj konstruktivnoj suradnji. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa e, kolega Kofod na ovom pregledu i za ovu aktivnu volju da imamo, da dobijemo većinu. E, to je važno ako želimo moći vršiti javni pritisak. Sljedeći izvjetitelj, gospodin Ježek. E, želim nadopuniti ono što je rekao Jepe naglasiti neke elemente. Jedan od glavnih zaključaka jeste da prakse koje su otkrili panamski dokumenti e, to se ne bi dogodilo ili se ne bi dogodilo do te mjere da nacionalne vlade i komisija e, su e, ispunili svoje obveze i bili proaktivniji u poboljšanju i provedbi e, zakonodavstva Evropske unije. Za nas e, je bilo dokaza za nepravilnosti, e, to je loše upravljanje. To također stoji u izvještaju točke 57 i 58 se odnose na provedbu direktive za borbu protiv pranja novca mi smo poslali e, opomene nekoliko država članica koje ne primjenjuju dobro ovu direktivu. E, e, također efikasnost postupaka u slučaju kršenja poreznih zakona. Države članice nisu provodile efikasno direktivu za borbu protiv pranja novca. E, komisija nije e, e, provodila te odredbe i osigurala dobru provedbu. Točka 35 govori o poreznim vlastima koje ne nadziru dobro financijske institucije E, oni ne, one ne sankcioniraju e, financijske institucije e, koje ozbiljno krše nacionalne odredbe AMLND-a. U točki 5 kažemo da pomanjkanje suradnje komisije i vijeća kao i prepreke koje su stvorili mogu biti smatrani kršenjem e, načela dobre suradnje. E, e, to je u mnogome smetalo našem radu. Još važnije od toga i još zabrinjavajuće jeste činjenica da komisija ne daje dovoljno sredstva za nadzor i provedbu zakonodavstva direktive AMLD ne nadzire dovoljne e, treće zemlje visokog rizika i njihove nepravilnosti. E, komisija e, sada to shvaća ozbiljnije i priprema se za budući rad. Što se tiče preporuka, drago mi je što smo se lako složili s jepeom o preporukama one se fokusiraju na više transparentnost, bolje reguliranje e, posrednika e, e, i krajnjih stvarnih vlasnika, to korisnika. Naročito kod uzajamnih fondova Mm, želimo bolji e, režim za sankcioniranje posrednika koji omogućavaju pranje novca. E, također potičemo bolju razmjenu informacija između poreznih vlasti, e, više sredstava za komisiju za upravljanje porezima što se tiče zviždača, već smo rekli da postoji potreba za zaštitom e, i zakonodavstvom na nivou Europske unije. Mm, mislim da e, je istražni e, odbor imao vrlo dobar pristup. Međutim, E, trebamo u budućnosti biti učinkovitiji i e, parlament e, mora o tome razmisliti. Imamo vrlo dobro, dobar primjer kako ne smijemo raditi u Kongresu Sjedinjenih država. Neka pitanja se mogu riješiti i direktno revizijom sadašnje direktive o borbi protiv E, pranja novca. Vidimo da države članice, to jest neke od njih, e, blokiraju reforme za veću transparentnost. E, politički klubovi su se uglavnom složili o potrebnim mjerama što jača našu poziciju u pregovorima s vijećem ovaj široki, eh, široka podrška će eh, omogućiti lakše usvajanje preporuka. Mislim da je ovo najbolje, eh, najbolji nacrt izvješća koje je naš odbor do sada proizveo. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa Petar Ježek i Jepe Kofod. Ovdje u odboru moram reći Može, e, možemo primati e, amandmane e, za preporuke i amandmane, a na plenarki se mogu dati samo preporuke za sve dijelove izvješća. A nakon odluke u odboru moguće su samo preporuke. Ludek Niedermayer e, sada govori za pučane. Izvoli Luda. Hvala vam lijepo gospodine predsjedatelju. Prije svega bih htio reći da je ovaj proces dugo trajao, da kako radili smo na jednoj važnoj temi u kontekstu naših napora da poboljšamo sustav oporezivanja u Europskoj uniji. Htio bih reći da ovo izvješće na vlastitu inicijativu da je dobar pregled osnovnih e, pitanja koja su povezana sa e, dokumentima pa-, iz, Paname kao i vezano uz zakonodavstvo koje je doneseno prethodnih godina kako bi se prevladale neke pravne praznine. Tu su također i zapisnici brojnih sastanaka e, koji su održani u sklopu rada na odboru PANA. Mislim da su izvjestitelji dobro uspjeli sve činjenice i nalaze ugraditi u ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Također cijenim njihove napore da se uzmu u obzir naši zahtjevi iskazani na sastanku izvjestitelja u Sjeni neposredno prije nego što je izvješće objavljeno. Mislim da bi možda neki dijelovi mogli biti jasni, to je djelomično i pitanje nedostatka vremena. Kao što znamo, dokumenti iz Paname obuhvaćaju mnogo informacija e, koje sežu u 70. godine. Dakle, tu je važno pitanje vremena, e, važno je također da postoje dokazi koji potkrepljuju određene činjenice. Možda svi slučajevi nisu toliko relevantni ukoliko ih, im se, ih može riješiti već postojećim propisima. Mislim da je pitanje rješavanja e, vremenskog razdoblja e, nešto što bi bilo dobro da se riješi u sljedećem dijelu izvješća. Što se tiče preporuka, mi ćemo također vrlo dobro analizirati to izvješće i daćemo svoje amandmane no mislimo da s obzirom na to koliko je bilo vremena ovo izvješće vrlo kvalitetno. Što se tiče preporuka koje smo dobili prošloga tjedna, htio bih reći da su one od ključne važnosti u kontekstu našega rada, kao što smo vidjeli u preporukama TAX 1 i TAX 2. Naše preporuke su opravdane i to može potaknuti komisiju da izađe s nekim zakonodavnim prijedlogom. Dakle, to je sastavni dio našega rada i na to trebamo staviti poseban naglasak. Drago mi je da su nam su izvjestitelji dali jedan nacrt izvješća, jedan nacrt preporuka koji je povezan sa ovim izvješćem. Struktura samoga izvješća je logična, tako da možemo povezati preporuke sa pojedinim e, činjenicama. Mislim da isto tako treba posvetiti dužnu pozornost pitanje, pitanje upravitelja imovinom, te naglasiti potrebu da se na odgovarajući način provode postojeći zakonski propisi u državama članicama. Također želim još jedanput istaknuti važnost rada na zakonodavstvu na kojemu se radi u sklopu trijaloga države članice bi trebale postići e, kompromis sa vijećem, budući da ML5 može pomoći da se prevladaju određene pravne praznine. Osim toga moramo u potpunosti poštivati mandat odbora PANA, dakle ne smijemo ga prekoračiti i moramo se pozabaviti pitanjima koja su obuhvaćena različitim izvješćima, a koja nisu izravno povezana s radom odbora PANA. Dakle, poštivanje našega mandata i e, sastavljanje opravdanih e, i obrazloženih preporuka omogućit će to da vijeće ozbiljno uzme u obzir naše preporuke te da na temelju toga poduzme potrebne korake. U, ovim preporukama postoje i neke stvari kojima se ne slažem. E, volio bih da možda o tome detaljnije porazgovaramo, a mi ćemo o tome nešto reći u našim amandmanima. Primjerice, nisam siguran e, može li se u zakonodavstvu definirati što je to nemoralno. Također me zanima što izvjestitelji misle o uvođenju fatke u Europskoj uniji i mislim da zabrana eksternalizacije dubinske analize može biti dobar način da ona bude kvalitetna i nisam siguran hoće li to omogućiti da spriječimo pojave koje želimo spriječiti. E, također bih htio reći da se ne slažem nužno da sve treba ugraditi u zakonodavstvo i dalje smatram da je samo regulacija dobar i efektivan način da se u regulatorni okvir uključe neki elementi koji nisu pravno obvezujući, dakle u tom kontekstu su važni i standardi. No mislim da ćemo e, to kroz raspravu postići, da ćemo postići pravu ravnotežu. Dakle, kao što sam rekao, mi ćemo podnijeti neke amandmane, no želim još jedanput e, iskazati zahvalnost e, na radu odboru PANA, posebno glavnom tajniku i predsjedniku, te izvjestiteljima koji su odlično odradili svoj zadatak. Mislim da je to dobra osnova za izradu izvješća, što je svakako važan dio našega rada ovdje. Hvala lijepa, Ludek. Što se tiče mandata, e, to je malo sada šire e, i o tome ćemo morati još razgovarati, a samo reguliranje je nešto iz ove fact-finding mission – od 300 odvjetnika e, i e, njihovih tvrtki istražen je samo jedan slučaj. Hvala lijepa na ovim stajalištima. Mislim da je to dobra osnova za suradnju. E, kolega Džambacki iz EKR-a nije ovdje, nema ni zamjenika. On je vjerojatno još na putu u povratku iz Cipra. Za E, Miguel Oban Crespo i e, sada nastupa za GUE. Izvolite. E, Hvala vam lijepo. Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, prije svega želim zahvaliti izvjestiteljima koji su nam predočili jedan dokument koji je vrlo zanimljiv, gdje su sadržani također neki dobri prijedlozi i preporuke, no neovisno o tome smatram da Građani očekuju mnogo više od nas. Imamo priliku da uputimo jasnu poruku o koristi rada parlamenta, posebno nakon onoga što se dogodilo u Strasburu prošli tjedan. Želim podsjetiti na jedan citat Viktora Igoa. Budućnost ima različita naličja, za slabe je nedostižna, za one koji se boje, to je nepoznanica, a za hrabre je budućnost prilika. I zato smatram da danas moramo pokazati hrabrost, dragi kolege. Mislim da bi ovaj dokument mogao otići i korak dalje i biti ambiciozni i možda bi mogao obuhvatiti i neka nerješena pitanja koja nisu u njemu sadržana, primjerice izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca su Dakle, aktivnosti koje su bi trebalo kazneno pravno goniti. Također također nemamo okvir za e, uskođivanje poreza, što znači da dolazi do kontinuiranog kontinuirane devalvacije poreza i nedostatka javnih ulaganja, to je ono što našim građanima treba. Dakle, neprihvatljivo je da u europskom gospodarskom prostoru postoje neke zemlje u kojima se skrivaju porezi. Možda je najskandaloznija ta praksa poreznog dumpinga u nekim zemljama, članicama, svi kriminalci premještaju, e, iz moje zemlje premještaju e, novac u Andoru i u Švicarsku. Isto tako u tim zemljama se primjenjuje niža porezna stopa nego u drugima i imaju e, formule kojima je nemoguće otkriti identitet stvarnih vlasnika. Prema tome, tu se radi o poslovnoj tajni i e, zapravo se ne primjenjuje načelo dubinske analize. Također bismo trebali razmisliti o sankcijima kao što je privremena obustava odnosa s takvim područjima. To bi mogao biti moratori na trgovinske sporazume i sporazume o e, dvostrukom oporezivanju. U ovom izvješću se vidi koji su glavni akteri, međutim, e, donekle se ne upire dovoljno prstom na banke, budući da su banke okosnica E, promicanja i olakšavanja postupaka koji idu u smjeru pranja novca. Mislim da bismo se trebali baviti količinom kapitala, a ne brojem offshore tvrtki. Također moramo e, imati odgovarajuće postupke za utvrđivanje identiteta krajnjih vlasnika. Izvješća, taksi 1 i tekst 2, kao i revizija četvrte direktive o sprečavanju pranja novca su uh, se uspješno, su uspješno revidirani, međutim što se tiče saslušanja na ovome odboru uh, kao što znate, uh, dame i gospodo, jezične formulacije nisu neutralne, tako da mislim da trebamo razgovarati o posrednicima i o onima koji pomažu u tim, e, u tim postupcima. Dakle, nije dovoljno ih nazvati samo posrednicima. Zatim, što se tiče kriterija za stavljanje na e, crnu listu, oni nisu prihvatljivi. A kada je riječ o automatskoj razmjeni informacija, Trebali bismo tu uključiti i one zemlje koje imaju e, niže porezne stope od određenog praga, kao i one zemlje koje se ne pridržavaju definiranih kriterija. Hvala vam još jedan put na ovom izvješću. Mi ćemo predložiti neke amandmane kako bismo e, pokušali unijeti neke izmjene u ovaj dokument i kako bismo dobili jedan dokument koji će pomoći da se ostvare koraci prema naprijed u ovom području koje je od ključne važnosti. Mislim da uistinu trebamo biti smijeni budući da je to ono što se od nas očekuje. Hvala. Hvala lijepa kolega Krespo za e, e, porezne stope E, spadaju pod nadležnost država članica. E, ne možemo mi određivati njihove visine, tu imamo mnogo e, otpora, ali moramo imati poštenu, pošteno porezno natjecanje. Ako Eh, Malta ima 35% eh, eh, poreznu stopu, a za strane kompanije to snižava za 30%. To nije uredo. Hvala lijepo, da, znam, znam, gospodine predsjedatelju, ali ovo nije zakonodavno izvješće. I mislim da trebamo dati argumente državama članicama u vijeću kako bismo to mogli pretočiti u jedan zakonodavni prijedlog. Kato za zelene. Hvala vam lijepo na samom početku. Želim se nadovezati na ono što su rekli prethodni kolege i zahvaliti kolegama na izvrsno obavljenom poslu. Isto tako zahvaljujem i članovima tajništva. Što se tiče ovoga procesa, mi podržavamo ideju da imamo tri dokumenta jedan dokument o našim aktivnostima, drugi o nalazima istrage i treći o preporukama. To postoje neka ponavljanja, posebno u dijelu koji se odnosi na preporuke, ali smatramo da je to ipak dobro polazišna točka za daljnji rad. Što se tiče aktivnosti, to bi trebali biti naše izvješća o misijama. Također moramo razmišljati o budućim čitateljima za nekoliko tjedana, mjeseci ili godina koji će biti zainteresirani za rad našeg odbora i moramo biti sigurni da će oni imati na raspolaganju sve informacije kako bi mogli ocijeniti naš rad. Također e, podržavamo glavne nalaze izvjestitelja vezano e, uz branje novca, poreznu utaju i financijske posrednike. Slažemo se također da ne postoje adekvatni zakonodavni okvir i da države članice imaju neke propuste u provedbi, te da ne postoji dovoljna supervizija od strane komisije, te isto tako da, e, da ponekad ne postoji dobra suradnja sa državama članicama i našim odborom. Izvjestitelji su ustanovili da nije došlo do e, kršenja e, prava Europske unije kada je riječ o e, direktivi o upravnoj suradnji i trećoj direktivi o sprečavanju pranja novca. Dakle, rekli su da je više riječ o nepravilnostima. Sada se mi provjeravamo te zaključke s našim odvjetnicima, s našim pravnicima, jer postoje neki argumenti da je ipak došlo do kršenja određenim obvezama temeljem četvrte direktive o sprečavanju pranja novca, tako da ćemo vjerojatno predložiti amandmane u tom smislu. Također smatramo da nedostaje naglasak na nepravilnostima od strane nekih država članica. Mi smatramo da bi ih trebalo imenovati bez straha Primjerice izvješće e, Malteške financijsko-obavještajne jedinice koja govori da je bilo nekih sumnjivih e, prijava e, pranja novca koje policija nije dovoljno popratila. Također i u Njemačkoj je bilo određenih povreda prava Europske unije, te je došlo do izostanka suradnje sa Luksemburškom poreznom upravom. Što se tiče preporuka, mi ćemo predložiti neke amandmane vezane uz ovo što smatramo dobrom osnovom za daljnji rad. Nedostatak ovlasti je također e, donekle narušio našu istragu, tako da treba apelirati da se povećaju ovlasti parlamenta u području istraga Isto tako ne možemo očekivati da će se nešto pomaknuti ukoliko države članice nam, nam ne daju dodatne ovlasti. Tako da moramo imati kreativnije rješenja za povećavanje opsega naših ovlasti. Također je ustanovljeno da Londonski City, da je polovica tvrtki smještena u Londonskom Cityu i za mi moramo zatražiti da se ova industrija smanji na korist sviju, posebno e, građana na čitavom svijetu, budući da su najsiromašnije zemlje one koje su najviše izložene. Također želimo da se poduzmu neke aktivnosti u vezi sa financijskim posrednicima. Ne spominju se računovodstvene tvrtke i bilo bi mi drago kada smo imali snažnije konkretnije prijedloge u tom dijelu i u čitavom dijelu koji se odnosi, odnosi na računovodstvo i financijsku ekspertizu vezano uz porezno planiranje. Dakle, u tom smislu ćemo također predložiti neke amandmane. Vidim da nema dovoljno vremena, ali ću zaključke. Samo još jednu minutu. Mislimo da bismo trebali biti složni. Ne, moram, ne smijemo braniti nacionalne interese jer ovdje radimo u interesu svih Evropljena, želimo se pobrinuti da postoji suradnja. Kao što znate, ja sam iz Velike Britanije, ali znamo da su panomski dokumenti ustanovili e, da je jedan od ključnih problema upravo veza između londonskog sitija i offshore e, poreznih oaza. Dakle, prekomorski teritorij bi trebali biti ili neovisni ili biti u sastavu Velike Britanije, a nepravilnosti što se tiče Ujedinjene kraljevine trebaju se riješiti prije nego što se u prije nego što se zaključi konačni dogovor u vezi s Brexitom. Hvala vam na svemu i radujem se danoj suradnji s vama na e, sastanku izvjestitelja u Sijeni. Hvala lijepa kolegice. E, naročito podržavam ovo zadnje što ste rekli. E, e, pravila vrijede za sve, ali britanske vlasti ne kontroliraju svoja područja. Marko Bali za EFDD ima zadnje riječ. Hvala. Ja želim zahvaliti i izvjestiteljima jer su odradili izvrstan posao i doista su dobro vodili ovu bitku u parlamentu. Vidim tu niz dobrih preporuka, no to ima bi trebalo pridodati još jednu preporuku, odnosno da se te preporuke poštuju u trenutku kada se pristupi izradi zakonodavstva, jer u na posljednjoj plenarnoj razgovarali smo o fiskalnoj transparentnosti u izvješćima po zemljama i ono što je učinjeno smatram da je korak nazad jer Imamo jedno izuzeće koje se tiče multinacionalnih kompanija sa sjedištem van Europske unije i to predstavlja doista ogroman korak natrag. Dakle, izrada tolikih preporuka i toliko zalaganja u radu našeg odbora i u radu odbora za gospodarska pitanja, a onda donošenje zakonodavstva koje ide u pogrešnom smjeru, mislim da to nije dobar primjer, tako da bih htio da se u izvješću ukaže na izvješće po zemljama sa izdvajanjem onih elemenata koji će omogućiti što ambicioznija izvješća, a ne da se predvidi onakva mogućnost e, koja je usvojena na posljednjoj plenarnoj. Kada je riječ o sankcijama, u izvješću se predlaže da se za zemlje na crnoj listi obustavi režim ekvivalentnosti sa trećim zemljama, ali e, te kazne bi mogle biti još i strože. U tom smislu ćemo iznijeti prijedloge. Kada je riječ o visokorizičnim trećim zemljama, smatramo apsurdnim da u popisu komisije se ne pojavlja niti jedna jurisdikcija iz panamskih dokumenata i mislim da bismo tu trebali se uskladiti sa time. Smatramo da to također treba naglasiti potrebu za popisom postojećih poreznih oaza u Europskoj uniji bez e, ikakvih izimaka. Trebamo biti najstroži upravo tamo gdje imamo izravnu nadležnost jer e, sva iskrivljavanja tržišnog natjecanja na domaćem tržištu se plaćaju u obliku neuravnoteženosti koje stvaraju te pojave. Smatramo da možemo podržati pristup e, prema bankama ili posrednicima koji nisu spremni surađivati ili koji se ponašaju poput facilitatora za porezne utajevače, dakle da se takvim subjektima oduzme dozvola za poslovanje. Mislim da to možemo podržati jer smatramo da su banke među najvećim posrednicima. Dakle, trebamo djelovati kako bi banke bile pozvane na odgovornost. One su nadležnosti Europske unije za razliku od poreznih pitanja i stoga treba se odnositi daleko strože prema njima. Znamo da su oni snažan lobby, ali zadatak nas političara je djelovati vrlo oštro i odlučno. Zatim, kada je riječ e, o jačanju direktive protiv pranja novca, mislim da tu treba ostvariti što veću transparentnost i to proširiti i na trastove i na sve društva, odnosno e, objavljivanje informacija o stvarnim vlasnicima bez razlike između e, profit i no-profit organizacija i naravno bez ikakvih pragova kada je riječ o stvarnim vlasnicima zatim poteškoće u našem radu. Mislim da je jedan istražni odbor, kao što je rekla kolegica iz Zelenih, eh, gospođa Kotke, i to mora imati doista prave istražne oblasti i tu bi trebalo nešto uvrstiti u izvješće u tom smislu. Kada je riječ eh, o kodeksu ponašanja, u izvješće bi trebalo uvrstiti i prijedlog eh, koji se odnosi na dubinsku ocjenu našeg 19-godišnjeg rada i takva bi ocjena trebala biti neovisna i to bi trebalo dovesti do radikalne reforme radne skupine za izradu kodeksa ponašanja. Evo, nadam se da ako se unesu ove izmjene ćemo moći podržati ovaj tekst. Uvijek će biti moguće još nešto dodati, ali najvažnije jest da, kao što sam rekao na početku, parlament i ostale institucije kada imaju priliku otići u pravom e, smjeru, pokažu odlučnost da to i učine. Ono što se dogodilo prošloga tjedna na plenarnoj na neki način e, otvara vrata onima koji se protive onima koji rade ozbiljno na ovim izvješćima. Evo, to će biti dodatna preporuka. Idući puta ne smijemo propustiti ovakvu priliku jer oni koji budu htjeli djelovati protiv parlamenta i e, ostalih institucija će dobiti svoju priliku. Hvala lijepa kolega Bali. E, spomenuli ste pitanje e, koje porezne oaze imamo u Europskoj uniji koje spadaju na ovaj popis E, predsjednik komisije je rekao da po njegovu saznanju postoje porezne oaze samo izvan Europske unije. E, tu smo u sukobu za ENF, gospođa Kapel. Ja bi se zahvalila obima izvjestiteljima E, izvještaj je opširan, uravnotežen, e, imamo u njemu glavnu, glavna težišta. E, u Cipru sam imala osjećaj da države članice, naročito dijanici u tim državama, očekuju što će sada doći od parlamenta. Ovaj izvještaj kad bude gotov E, on će dati vrlo važne spoznaje e, za dionike e, jer parlament sve više daje svoje spoznaje o poreznoj utaji i svim stvarima koje su s time u vezi. Zahtjevi su stoga visoki. Taj izvještaj ili taj nacrt koji sada imamo Eh, je vrlo dobar i odgovara svojim eh, našim očekivanjima. Zaključci nam ukazuju na to eh, što moramo dalje raditi. Moramo pojačati suradnju sa državama članicama i moramo poticati bolju razmjenu informacija. Moramo također nametati i sankcije u slučaju kršenja E, e, trebamo poboljšanje e, kodeksa ponašanja. To se kaže u izvještaju. Tu smo u prošlosti imali slabosti. Te slabosti treba ukloniti. Još s mog stanovišta moram ukazati na sljedeće. Za konačni izvještaj moramo jače konkretizirati neke stvari E, e, ova crna lista e, povjerenica Jurova kaže da trebamo imati dva popisa, jedan za zajednički popis za Europsku uniju i jedan popis za treće države Naravno moramo e, tu surađivati sa SAD-om. E, e, mislim da što se tiče zajedničkog popisa za Europsku uniju, mislim da moramo razmisliti da li je dovoljno da imamo popis ili ćemo reći da zemlje koje ne surađuju krše ugovor ovaj popis nije dovoljan, moramo naći i druge mjere. E, još jedna stvar, razmjena informacija, ona je od ključne važnosti kad kritiziramo stvari. E, nacionalni e, zakonodavci nemaju dovoljno sredstava. Moramo razmisliti da li sa novim zahtjevima za razmjenu informacija možda doprinosimo tim nepravilnostima e, e, jer, mi e, njima dajemo toliko informacija da oni njima ne mogu ovladati. Uloga Luksemburga, Cipra i SAD-a na osnovi misija u te zemlje imamo saznanja mm, moramo ih posebno razmatrati. E, što se tiče pranja novca, e, od ogromne važnosti e, pomanjkanje crne liste. To je važna tema. Sretna sam da je to spomenuto. E, FIU vidjeli smo u Cipru kako je važna suradnja, naročito e, skupine Egmont. E, to je važno područje. Što se tiče financijskih posrednika, točka 113 na primjer, tu moram reći, zahtjevamo ne samo da uzajemni fondovi moraju biti podložni ovoj provjeri E, e, izvjestitelji u sjeni su rekli da tu moramo imati bolju regulativu i više transparentnosti. E, institucionalna suradnja, nepravilnosti su spomenute. To je već poticaj naročito za države članice da budu ovdje pažljivije i da bolje surađuju. Hvala lijepa gospođo Kapel Ove smo iscrpili e, popis e, prisutnih izvjestitelja u sjeni. Gospodin Džabacki još nije, nije tu. E, sada EPP Tom Van de ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. I ja cijenim to što je ovaj odbor znao toliko brzo raditi. A želim zahvaliti i tajništu na suradnji i izvjestiteljima na izvrsno obavljenom poslu. Ovo je doista vrlo potpuno izvješće i izvrsna podloga za daljnju raspravu. Želim se nadovezati na ono što je rekao zastupnik Niedermayer, a to je da trebamo malo pročistiti tekst i izbaciti sve ono što je obuhvaćeno drugim e, odredbama i tako ćemo dobiti tekst koji je vrlo konkretan i ciljan. I to će pridonijeti i e, konkretnosti ovoga dokumenta i omogućiti da se naš glas snažnije čuje. Dakle, posrednici, uzajamni fondovi i poruka koja se tiče sankcija. To su najvažniji elementi i time, tome ne želim ništa dodavati, no postoje tri elementa koje sam zamijetio na prvom čitanju. E, kada je riječ e, o direktivi za suzbijanje pranja novca, moramo omogućiti dosljedno i učinkovitu provedbu. Dakle, u izvješću se mora dakle govoriti o proper implementation dobroj provedbi, provedbi, no također treba staviti naglasak i na usklađenosti, odnosno dosljednosti same provedbe. Treba također istaknuti važnost e, korištenja istih definicija. Zatim razmjena informacija između financijsko obavještajnih jedinica i uspostavljanje jedne jedinice na europskoj razini. To jest ambiciozan prijedlog, ali to nam ne smije skrenuti pozornost sa drugih važnih elemenata. A to su iznad svega dovoljna sredstva za nacionalne financijsko obavještajne jedinice i razmjenu informacija između tih jedinica. Na kraju, Stavlja se naglasak e, na DAK i razmjenu informacija, ali trebamo također spomenuti i važnost toga da nacionalne uprave imaju doista dovoljna sredstva kako bi promakle razmjene informacija. Evo, to je ono što sam htio izdvojiti i naravno očekujem daljnju suradnju i izradu dobrih kompromisa i imam puno povjerenje u izvjestitelje. Sljedeća je Eli e, Dakle, prema mojem popisu tražili ste dvije minute, toliko i imate. Hvala. E, hvala izvjestiteljima na nacrtu ovog izvješća. Osobno moram reći da mi je drago što se spominje međunarodna dimenzija i također zemlje u razvoju. Kao što smo vidjeli, te su zemlje doista najpokuđenije izbjegavanjem poreza, a naravno kako bismo se borili protiv globalnih pojava, trebaju nam globalna rješenja. Međunarodna pravila su naravno najučinkovitija kada se univerzalno primjenjuju i uspostavljanje globalnih poreznih rješenja ne smije biti tako težak proces. Ažuriranje takvih odredaba treba biti proces kojim će upravljati međunarodna tijela. Dok pravila OECD-a samo službeno zabranjuju što smiju članice i zemlje OECD-a. Zemlje koje nisu članice OECD-a su pod pritiskom e, čak i kada nemaju dovoljno e, financijskih ili ljudskih resursa kako bi se suočile s ovim pojavama. Čak e, i najrazvijenije zemlje se teško bore protiv ovih pojava. Emblematičan je slučaj zajedničkih standarda za izvješćivanje OECD-a, što zahtjeva od zemalja međusobnu suradnju, što može biti problematično za zemlje u razvoju u koje nemaju dovoljno kapaciteta za prikupljanje informacija. Potpora u financijskom, tehničkom i e, također u smislu dovoljnog vremena treba se uspostaviti i zajednički standardi za izvješćivanje trebaju uspostaviti prijelazno razdoblje, kao što je odlučio i parlament u svojoj rezoluciji u srpnja 2015. godine. Također trebamo imati popis jurisdikcija koje ne surađuju imajući na umu da e, su izazovi koji se posebno tiču zemalje u razvoju nešto što se mora uključiti. Dakle, treba govoriti o, zemljama poput Liberije ili SAD-a i također je važno imati analizu efekta preljevanja e, naših fiskalnih politika i poreznih politika na druge zemlje što se tiče također i poreznih ugovora koje mogu iskoristiti multinacionalne kompanije kako e, bi sakrile svoju dobit. Dakle, zemlje u razvoju kroz proznu utaju gube ogromne priljeve i stoga nam treba jedan globalni pristup ovom ključnom pitanju. Evo ja ću uložiti neke amandmane u tom smislu, ali želim vam zahvaliti na izvrsno odrađenom poslu. Hvala Eli Schlein. Sljedeći e, u ime ECR-a je, e, sljedeća Hvala. Hvala izvjestiteljima na ovom e, vrlo temeljnom i detaljnom izvješću. Ono doista dobro sažima sve rasprave koje smo imali u odboru. Imam nekoliko komentara kojima je cilj poboljšati ovo izvješće i recimo u točki 2.4 imamo popis zemalja i taj popis trebamo šire upotrijebiti u našem radu na ovom području, zatim 2.1. E, trebamo poboljšati europske standarde i uskladiti ih sa standardima ATF-a i također im moramo imati dosljednost politika u ovom području, naročito u našim odnosima sa trećim zemljama. Ne smijemo razmišljati isključivo samo o poreznim oazama. Trebamo razmotriti načine i za nastavak našeg rada u budućnosti, odnosno kakve inicijative bismo mogli pogrenuti u sljedećem, recimo, petogodišnjem razdoblju. Nemamo odgovore na ta pitanja, ali mislim da treba razmotriti to pitanje i to trebaju učiniti svi kako pada pozornost koju skrećemo na ovo pitanje, onda će time izgubiti i zamah zakonodavne inicijative. Trebamo također uzeti u obzir ulogu novinara i zviždača u ovom političkom programu, a nadalje želim skrenuti vašu pozornost na važnost Međunarodnog odbora i međunarodnih istraga ovog pitanja. Ja sam e, vrlo pozorno pročitala izvješće i mislim da trebamo dobro razmotriti i statističke podatke. Htjela bih tu ukloniti neke vrijednosne sudove iz ovog izvješća jer to dovodi u pitanje cijeli rad, ali inače hvala izvjestiteljima na izvrsno obavljenom poslu. Hvala Pirko. Sljedeća je kolegica Pagazalus ako sam dobro izgovorio. Hvala. Hvala. Ja želim čestitati izvjestiteljima na izvrsno obavljenom poslu i zahvaliti onima koji su pridonijeli radu na ovom izvješću, zahvaljujući kojemu ćemo moći uložiti amandmane i mislim da imamo vrlo dobru podlogu i polazište. Ne smijemo zaboraviti zašto je nastao ovaj odbor i na koje potrebe odgovara. Njemu je svrha oticati na komisiju i vijeće koji nisu pokazali veliku spremnost na suradnju, a oni imaju dužnost također i politički odgovoriti na očekivanja europskih građana koji upravo očekuju od nas da se spriječi ovo sustavno izbjegavanje poreznih obveza i počinjenje sličnih kaznenih dijela. U ovom odboru smo smatrali da trebamo imati globalnu viziju onoga što je sustavu potrebno kako bi bio što učinkovitiji. I kolege su to dobro rekli, odnosno nisu se sve uključene strane odgovorno ponašale, nisu prenijele direktive u svoje zakonodavstvo, niti su odgovorno preuzele na sebe obvezu provedbi svih propisa i primjenu sankcija i tako dalje. Mi trebamo imati jednu globalnu viziju i ona mora spriječiti postojanje sustava koji potiču na počinjenje kaznenih dijela. Dakle, treba postojati e, jedna demokratska protustrana tim zemljama e, koja će sprječavati kršenje propisa u tim zemljama. Trebamo se također pozabaviti pitanjem posrednika i e, banaka. Ova mogućnost e, uspostavljanja jednog centra za poreznu politiku Europske unije prepostavlja također e, to da će sve ove preporuke koje sada iznosimo se konkretizirati u budućnosti i dati plodove. Vidjeli smo da je došlo do nekih propusta, i e, da nedostaju usklađene definicije, što je nužno potrebno. Sada znamo što se događa i koliko toga se događa. Odbor TAX 1 je predložio osnivanje jedne neovisne agencije za prikupljanje prijeva. Hvala i oprostite ako sam previše oduljio. Hvala u ime Goja Fabio Dimazi. E, hvala Kofodu i Jeljku na njihovu radu. Mislim da sada smo e, imali 90 minuta, sad imamo produžetak e, igre. Trebamo dobro timski zaigrati. sada dolazimo u odlučujuću fazu. moramo vidjeti kako ćemo taj rezultat pretvoriti u politiku. E, ograničuju se na nekoliko točaka. U prvom redu što se tiče nezadovoljavajuće suradnje država članica i vijeća. Moramo se e, e, moramo ukazati na direktivu koja je do sada blokirala, blokirana od vijeća. Ne trebamo samo Eh, imati pravo na pozivanje svjedoka, već moramo eh, imati pravo na eh, kaznene posljedice. To moramo precizirati. Što se tiče direktive o pranju novca, to treba odlučiti u trialogu. Sam sam sudionik trialoga. E, moramo e, imati e, mogućnost da zatvorimo rupe u zakonu za fiktivne direktore, na primjer. Moramo paziti na to da ne bude iznimki za recimo rupe za non-profit trusts Moramo se također e, pobrinuti da porezni e, prekršaji budu definirani kao predikatni prekršaji. E, ne, ne, to nisu bagatelni prekršaji. Što je, se tiže CCTBA, ne treba poticati samo komisiju na drugi korak ako moramo poticati prikupljanje poreza, e, a što se tiče e, crnih popisa, e, na tome treba inzistirati. Naravno, trebamo unijeti i evropske države na, na taj popis sve su to mjere koje, e, o kojima sada raspravljaju države članice. E, e oporezivanje izbora e, imamo tu i drugih zemalja koje kažu ne, želimo porezne sankcije u, vezi s crnim listama. A kao posljednje E, mi kao klub e, smo e, napravili jednu studiju i tu imamo nekoliko konkretnih prijedloga, na primjer ring fencing, onda govorimo o EU licenci, a nešto preporučamo i o razmjeni informacija i financiranju terorizma. E, to je naravno tema koja zanima mnoge ljude. Hvala lijepa Fabio. E, za zelene Heidi Hautala. Hvala. Želim se i ja pridružiti zahvalama i izvjestiteljima i tajništu na ovom dojmljivom izvješću. I ja bih dodala nekoliko napomena onome što je rekla već Molly Scott Cato. Kada je reč o pristupu informacijama, mislim da se opet suočavamo sa ovim međuinstitucijskim problemom koji imamo sa vijećem i to se vidi u izvješću. Odnosno, vijeće je zapričavalo rad ovog odbora time što je odbijalo dati nam pristup relevantnim informacijama. A što reći o Europskoj komisiji? Pa dobili smo određenu razinu pristupa i to samo u sigurnoj prostoriji, ali bez ikakve mogućnosti da promislimo onome što smo naučili van ovog parlamenta i čak izvan sigurne prostorije i mislim da se to mora promijeniti. Ovdje se postavljaju dva pitanja. Kako ćemo postupati sa dokumentima koji su dani na raspolaganje odboru, to je neposredno pitanje, a drugo, kako se možemo pobrinuti da parlament dobije odgovarajuće informacije od drugih institucija kako bi parlament mogao obavljati svoju ulogu čuvara. Naravno, to je sve povezano sa transparentnošću i pristupom informacijama, što vrijedi i za javnost, ne samo za parlament kao instituciju. Tu trebamo obraniti i to pravo javnosti, no istovremeno dok mi zahtijevamo ambicioznija izvješća po zemljama koja bi omogućila pristup informacijama i građanima, Zapravo smo prošloga tjedna glasovanjem na plenarnoj to pravo značajno ograničili, a to trebamo imati na umu. Ne smijemo biti licemjerni sami prema sebi u ovakvim situacijama i možda će nas netko jednom ispraviti. Hvala Heidi Hautala, a sada e, u ime još Pučana, Nunjo Melo i onda spontano javljanje za riječ ova imena koja sam upravo pročitao. Ok, Izvolite. Hvala. Želim istaknuti koliko mi je drago što u ovom izvješću nalazimo neporecive činjenice. Važno je imati ovakvu podlogu u ovom izvješću, to je bitno i za vjerodostojnost parlamenta. Treba prihvatiti činjenice, ono što jest dokazano i ono što nije dokazano iz ovog dokumenta trebamo izvojiti političku borbu. Mislim da trebamo osim toga povesti računa i o posebnostima našeg istražnog odbora. Imamo jedan zacrtani cilj koji daje okvir našeg mandata što znači da trebamo moći spojiti dvije stvari, odnosno izvješće i naš cilj, naše ovlasti, kako bismo izbjegli razne manipulacije. Također bi trebalo navesti tko je tu surađivao i tko je mogao surađivati, a nije to učinio, a naročito navesti one koji su odbili staviti na raspolaganje informacije kojima su raspolagali. To je izravno povezano s predmetom naše istrage. Neke osobe nakon e, što ih je imenovao odbor su odbile pružiti informacije. Dakle, ovaj dokument treba položiti i ispit budućnosti. Tako da e, trebamo navesti one koji su odbili pružiti informacije. To će se nadopuniti, ja mislim. E, tu moramo imenovati i osobe. Sada Catch the i Ana Gomeš. Želim pozdraviti izvjestitelje i tajništvo i pohvaliti ih na izvrsno obavljenom poslu, ovom izvješću koje je vrlo lako pročitati i to je doista značajan dokument koji je izradio ovaj parlament. Uza sve ostale ciljeve Postoji jedan cilj koji možemo ovim izvješćem kratkoročno ostvariti i to ne smijemo izgubiti iz vida, a to je vršenje utjecaja na ishod pregovora o petoj direktivi protiv pranja novca koja će, se neće e, zaključiti pod maltačkim predsjedavanjem, ali možda hoće pod Esonskim predsjedavanjem i sigurna sam da će ovo izvješće i njegove preporuke osigurati da se to i ostvari. Mislim da je to posebno važno jer trebamo biti svjesni činjenice da kada se borimo protiv ovakvih pojava, borimo se ne samo za transparentnost i pravičnost u oporezivanju, nego se borimo protiv pranja novca i organiziranog kriminaliteta i terorizma koji stoje iza toga, a ponekad zemlje članice to izgube iz vida. Jednostavno su zapele u pregovorima o petoj direktivi na Malti, zato jer se zemlje članice nisu mogle sporazumjeti o uključivanju trastova u popis subjekata za koje e, zahtijevamo transparentnost e, informacija u vezi sa krajnjim, odnosno stvarnim vlasnicima. Poglavlje o facilitatorima i sankcijama treba se ojačati. Mislim da je to doista važno ako shvaćamo, kao što i shvaćamo, da se čitav sustav pranja novca, odnosno borbe protiv istoga, temelji na tome da postoje neki obavezujući subjekti, a mi tu Imamo neke subjekte koje, ako isključimo e, financijske institucije, jednostavno nemaju te obveze, ne osjećaju te obveze i zatim e, Naravno treba e, naglasiti pitanje nepravilnosti u provedbi direktiva u zemljama članicama, kao što je spomenula Molly Scott Cato i mislim da to treba uvrstiti u izvješće kao i sve mislim utvrđivanja činjenica koje smo proveli. I na kraju nastavak rada. Naravno da trebamo imati i poglavlje o ovlastima istražnih odbora, mislim da su to izvjestitelji uvrstili, ali trebamo otići i korak dalje od toga, odnosno trebamo ostvariti neke mogućnosti, odnosno neke pretpostavke za daljnji nastavak rada, jer mi smo razgovarali sa nizom ljudi, sa zviždačima recimo i izvršili smo također ogroman pritisak i na zemlječanice na komisiju da počnu djelovati. Hvala lijepa. Moram podsjetiti da imamo samo dvije minute. rančure iza... Hvala. I ja ja sam htio iznijeti neke napomene. Slažem se da trebamo biti ambiciozni. Ovo nije zakonodavni dokument, nego je plan puta koji zacrtava dugačak put u ostvarenju svih ovih zamisli, ali mnogi to od nas očekuju. Dakle, bolje bi bilo da ovaj dokument bude ambiciozniji, ali da ima manje zahtjeva. I osim toga, trebali bismo imati jedno međunarodno tijelo kojem se obratiti i koje će nastaviti ostvarivati ovaj cilj, a to je broj, e, borba protiv e, izbjegavanja poreza. Dakle, ne smijemo stati ovdje. Trebamo e, se obratiti međunarodnim tijelima, stručnjacima UN-a, MMF-a. Dakle, treba govoriti o jednom međunarodnom tijelu koje će i dalje provoditi ovaj ove prijedloge jer će i oni u suprotnome ostati visjeti u zraku. Osim toga, od komisije treba zatražiti više ovlasti. Ako su nas istražni odbori nečemu naučili, to je da imamo odbor koji nema ovlasti pravnog djelovanja. Dakle, to bi moglo podrazumijevati i izmjenu ugovora kako bi komisija imala više ovlasti u poreznim pitanjima i u provedbi. Dakle, to bi bilo doista potrebno. Četvrto, treba precizirati pojam iskrivljavanja tržišnog natjecanja, jer iza tog načela kriju se porezni manevri koji oštećuju države. Dakle, treba precidirati što znači e, iskrivljavanje tržišnog natjecanja. I na kraju moram reći da sam u odboru AFKO izvjestitelj e, za istražne odbore. Dakle, iskustvo koje je prikupljeno ovom odboru u tom smislu je doista izuzetno važno. Mi smo zastali u radu na ovom e, izvješću kako bi parlament imao odbor koji odgovara njegovim e, potrebama. Hvala lijepo. Prije svega čestitke izvjestiteljima kao i tajništvu. Htio bih reći da meni nije najvažnije ovo izvješće, nego što će biti sadržano u preporukama. Za mene je to najvažniji dio i osnovni cilj našeg rada ovdje. Htio bih također iznijeti jednu primjedbu. Dakle, ja razlikujem suradnju s komisijom u odnosu na suradnju s vijećem. Mislim da je komisija pokazala mnogo više dobre volje, bili su mnogo otvoreni na otvoreni rad s nama za razliku od vijeća. Slažem se s kolegom Melom, mislim da trebamo raditi na svom mandatu, odnosno u skladu s našim mandatom i mislim da se ne trebamo raspršiti radeći na nepotrebnim stvarima. Treba raditi na posrednicima, na sankcijama i tako dalje. Također trebamo vidjeti što se može učiniti kako bi u smislu preporuka bez izmjena ugovora Dakle, možda bismo mogli to prebaciti državama članicama, to je njihova politička odgovornost, i vidjeti za koji dio su potrebne izmjene ugovora. Osobno smatram da bismo trebali imati maksimalnu i minimalnu stopu. Ja se ne slažem kada se kaže da potrebna je minimalna stopa jer u tom slučaju je potrebna i maksimalna stopa. I još jedna posljednja napomena. Ja se ne zalažem za to da e, sada idemo na stvaranje novih institucija koje će vršiti kontrolu. Prije svega trebamo vidjeti na koji način bismo mogli možda proširiti područje primjene postojećih instrumenta, dakle, da vidimo što možemo učiniti e, zahvaljujući onome što već imamo. Dakle, mislim da ne trebamo dodatno komplicirati stvari, za to su potrebna dodatna sredstva i ja mislim da treba naprosto osnažiti sredstva e, s obzirom da su nam kontrole neophodne. Hvala lijepa. Minimalne i maksimalne stope, to je dražesno. Međutim, to u prošlosti nije odgovaralo o stvarnosti. Imali smo i sretnje stope 15%, a maksimalna stopa je propala. E, o tome trebamo intenzivno raspravljati. E, Tomas Mann ima riječ. Hvala lijepa. E, strašno je e, za izvjestitelje samo ih hvale i ja e, se mogu pridružiti tome imamo vrlo dobru osnovu za daljnji rad ukazuje se na to zašto je dobro imati istražni odbor važno je i to da putovanja obrazuju E, vi ste na putovanjima e, e, imali dobre rezultate, vidjeli ste što se tamo događa, mislim i kritizirali. Tema istražni odbor se malo u nekim zemljama odmakla od javnog interesa ne možemo čekati samo na direktivu protiv pranja novca. E, moramo e, imati popis e, poreznih oaza. Moramo reći države članice su nam pomogle, a onda imati popis država članica koje nisu to učinile moramo vidjeti kakove sankcije možemo nametnuti E, imamo e, temu pranja novca unutar Europske unije. Tu komisija mora e, nešto napraviti. Ona je bila konstruktivnija nego obično. Mm, ne možemo čekati na promjenu ugovora. To traje puno predugo. Sada imamo dobru osnovu E, ne mogu biti kritičan, imamo dobru osnovu i ako budemo imali i dobre amandmane pokazat ćemo da je ovaj odbor mnogo toga postigao. Hvala lijepa Tomas Mann. Mihael Tora je sljedeći. Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu hvala obama izvjestiteljima. E, izvještaj je zaista dobar i e, gradi na rezultatima takse 1 i takse 2. E, podupirem e, i ono što je rečeno, istražni odbor ima drugačija prava nego drugi odbori u takse 1 i takse 2 i smo imali e, kolegu iz Luksemburga. do današnjeg dana e, izražnom odboru nije e, uspjelo da to kolegu pozivamo na odgovornost i da ga saslušamo. moram reći da ono što su tražili takse 1 i takse dva E, ti dokumenti još uvijek nisu pristigli. Prema tome e, postavljamo u pitanje nadležnosti ovog istražnog odbora. Mislim da nećemo napredovati ako e, postavljamo u pitanje o rad takse 1 i takse 2 oni su napravili mnogo više od sistemske analize na nekim točkama međutim nismo napredovali i nadali smo se da ćemo u istražnom odboru ići malo dalje. I to jesmo učinili, ali ne onoliko daleko koliko smo mogli moramo e, saslušati i predsjednika komisije, na primjer. Moramo također e, pozvati na odgovornost sve one koji imaju agresivne porezne politike. E, recimo malteške vlasti i, malteški predsjednik su u pitanju. Eh, oni su, to treba, eh, njihovo eh, sudjelovanje u panamskim dokumentima također treba doći pod povećalo. O, ovi izvještaj Financial Intelligence Analysis Unit, te dokumente nismo dobili. Izvjestitelji su to tražili. Ovaj ova tema istražni odbor mora biti na našem dnevnom redu. mislim također da mora doći do promjene ugovora, pri čemu trebamo naravno potporu nacionalnih parlamenta. Najveća naša slabost je to da nam nacionalni parlament ne daju dovoljnu potporu. Nemamo samo rupe u e, zakonodavstvu, već i rupe u, provedbi. E, trebamo naročito e, insistirati na europskom FBI-u. ne radi se samo o tome ko je bolje radio. O tome smo mnogo govorili Mm, mm, e, e, govorili smo o pravima istražnog odbora e, luksemburški kolegi kolege poput Mašir Kola su, nisu se odazvali našem pozivu vijeće je savjetovalo da tu budemo oprezni trebamo imati smjesu prisile i nagovora E, ovo ocjenjivanje e, rada odbora ili e, komisija nije primjereno. lobisagija Agija je posljednji na listi govornika, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Dva kratka komentara. Ono što bih htio reći sliči onome što je već rečeno E, zahvaljujem su izvjestiteljima na preporukama. E, istražni odbor je e, vrlo dobro radio. Moramo sve imati na pismenoj osnovi. Sva ograničenja i istražnog odbora Europskog parlamenta koji puta je teško razlikovati između rada studijske skupine recimo svjedoci koje smo pozivali pred odbor, vrlo je važno da e, sve e, e, napišemo ono što smo naučili kako bismo mogli razviti strategiju za borbu protiv poreznih oaza i utaje izbjegavanja plaćanja poreza. Moramo osigurati da ima, postignemo specifične ciljeve jer ako to ne budemo postigli onda ćemo trivializirati predikatna kaznena djela. Ako ne budemo spomenuli e, situacije koje možemo kritizirati u Europskoj uniji kao na primjer slobodne luke. E, e, moramo imati europsku strategiju jer ne rješavamo masivno u utajivanje poreza. To e, se jasno vidi iz e, panamskih e, dokumenata. One jurisdikcije koje ne surađuju s nama u trećim zemljama su povezane sa Europskom unijom. Recimo govorim o Britaniji i Karibskim otocima imamo i povezanost sa nizozemskom. Naravno da moramo biti obre, oprezni i tu imamo specifičan cilj koji ne smijemo razvodniti. E, komisija bi morala poduzeti i zakonodavne mjere koliko je e, gotovo moguće po našim ugovorima moramo obuzdati e, e, grabežljivce koji e, i grabežljive porezna mišljenja. Ovo nas dovodi do kraja naše rasprave. Imamo sada izvjestitelje. Gospodin Kofod je prvi. Hvala lijepa predsjedniče, hvala lijepa kolegama E, izvjestiteljima u sjeni i kolegama na vrlo dobrim e, komentarima i konkretnim prijedlozima e, koje ćemo naravno uzeti u obzir. Drago nam je kako ste primili naš izvještaj. Priroda našeg odbora, pana odbora, točno je, mnogi ste od vas to rekli. Mi smo istražni odbor na papiru, ali e, formalne ovlasti su nam ograničene. E, to spoznamo i u našem izvještaju. E, naše preporuke moraju slijediti i odbori, drugi odbori, komisija i vijeće E, ovi panamski e, dokumenti nam omogućuju uvid u one e, strukture poput poreznih oaza i druge protuzakonite strukture vidimo ko si e, posrednici e, su vidljivi, vidimo ulogu Ujedinjene kraljevine i drugih e, prekršitelja. Moramo otkriti podršku i izgratiti slučaj za djelovanje. Svrha, mnogi su spomenuli da moramo pokazati našim sugrađanima državama članicama i komisiji da postoji potreba za djelovanjem na to području. Konkretne stvari koje ste spomenuli, moram reći u prvom redu da smatram da da je očito da financijski posrednici, odvjetnici, porezni savjetnici, e, e, ovi samo regulatorni e, akteri da e, njih treba e, staviti pod povećalo i kažnjavati. Što se tiče e, vremenskih rokova, Niedermayer je to spomenuo u smislu zakonodavstva. Ako gledamo panamske dokumente, tu imamo različite zakone. Kada imamo tajnovitost, kad nemamo izvještavanja i suradnje država članica, onda te stvari rastu. A ako pogledate naše preporuke, e, mi preporučujemo u prvom redu transparentnost i iskrenu suradnju. Sincere cooperation. E, što se tiče e, rokova, na to moramo paziti, ali je važno i da se borimo i za transparentnost. Vanjska i unutarnja dimenzija. Imamo mnogo rupa u zakonodavstvu, slobodne luke su spomenute. E, moramo zatvoriti rupe u zakonima. To je vrlo važna zadaća za države članice. E, I komisija mora zatvoriti te rupe što se tiče trećih zemalja porezne uprave koje ne surađuje. Ta lista mora biti kredibilna. E, moramo popisati sve te e, jurisdikcije koje ne surađuje. E, krajnji korisnici, krajnji stvarni korisnici. Tu imamo neki napredak trebamo akciju na e, nivou Europske unije kad se tiče tih korisnika. Mm, spomenuto je da trebamo e, sveobuhvatnu evaluaciju e, operezivanja dobiti. Mm, moramo analizirati ove agresivne porezne sustave oni e, e, rade u uvjetima koje je teško kontrolirati. E, tu trebamo dobru analizu i onda ćemo na kraju vidjeti koliko je potrebna transparentnost i kodeks ponašanja. Mnogo je spominjano E, sadašnje zakonodavstvo inicijative koje naš izvještaj podupire, e, s time se slažem. E, CCTTB inicijativa, tu imamo naravno vezu s našim rezultatima i potrebom za djelovanje. Ovo nije zakonodavni izvještaj, to je istražni izvještaj. Važno je da pokažemo ambiciju i da pokažemo koji pravni okvir e, bismo trebali imati u 21. stoljeću da se borimo protiv pranja novca. Ono što imamo danas nije dovoljno. E, odgovorni akteri e, ne rade dovoljno i to treba promijeniti. Nemamo više puno vremena, ali želim svima zahvaliti. Jako cijenimo vaše komentare. Zapisali smo ih E, veselimo se što ćemo moći surađivati na amandmanima i poboljšanju našeg izvještaja. Hvala. Hvala lijepa jebe, Petar ima riječ. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. Nema mnogo toga dodati. I ja bih htio svima zahvaliti, svim kolegama i kolegicama na komentarima, naročito na pozitivnim, ali ne samo na njima. Ja ću ponoviti naš, e, nešto o našem pristupu. Mi smo željeli e, da pristupimo ovom predmetu ideološki. Zaključci se zasnivaju na nalazima odborima na našem zajedničkom radu, a preporuke i zaključci e, to, to se odražava taj pristup se e, odražava u preporukama. Naravno, amandmani, oni će također biti zasnovani na ovom pristupu. Oni će biti zasnovani na nalazima odbora. E, samo ako naš e, konačni izvještaj bude kredibilan i pouzdan tek onda se možemo nadati uspjehu e, i dati nadu za rad e, sličnih ovakovih odbora u budućnosti. Zahvaljujem tajništvu koje je vrlo dobro odradilo svoj posao, iako nema dovoljno osoblja. Mm. Mm, mm pravo istrage Europskog parlamenta je takovo na početku ovog e, tisućljeća. Nadam se da ćemo moći doprinijeti na kraju ne samo u borbi protiv e, pranja novca, utaje, izbjegavanja plaćanja poreza, već i e, da ćemo doprinijeti pravu istrage Europskog parlamenta. Hvala lijepa na svim doprinosima, naročito zahvaljujem e, izvjestiteljima. Mislim da je to vrlo dobra osnova za naš budući e, rad. Rok za amandmane je 5. E, rujna 12 sati, to je utorak, to je i e, tjedan sastanka našeg e, odbora, pa će onda morati moći ocijeniti e, i amandmane. Na tome možemo početi raditi već sada. Zahvaljujem izvjestiteljima i tajništvu na odličnoj pripremi. Još jednom naglašavam da sutra u 14 sati imamo četiri ministara financija biti ću vam zahvalan ako budete prisutni u velikom broju. Ima e, e, Njemačka, Italija, Nizozemska i Irska će biti prisutne. Tu je, to je dobra osnova za diskusiju o međunarodnoj situaciji na našem području. Onda e, utorak 26. Eh, eh, eh, rujna se sastajemo, govorimo o Football Leagues dva sata i oblikovanje poreza. Imamo BSF i Caterpillar će biti prisutni, dva poduzeća. Hvala lijepa, vidimo se sutra a oni koji ne budu tu, njima želim uh, ugodne ferije. Zahvaljujem i prevoditeljima.